Dobro vam jutro. Gospođe i gospodo, poštovane kolege, pozdravljamo vas na odboru, na sastanku odbora za vanjske poslove. Sazvanom dosta rano, znam da je to neuobičajeno, ali imamo dosta glasovanja te moramo sve obaviti. Usvajanje dnevnog reda prva je točka. Imate li komentara? Činjenica je da ne, pa onda smatramo dnevni red usvojenim. Dva. Moje objave. Jedna objava samo, a odnosi se na prevođenje. Imamo samo pasivno prevođenje e, sa slovačkog, dakle nemate prijevod na slovačke. Treća točka je prvo glasovanje. A prije toga, evo posebnih posjetitelja koje pozdravljam. Ja sam sa sjevera Njemačke, e, mali grad e, u blizini Krugshafena. I pozdravljam izaslanstvo službenika Dakle, mornaričko e, izaslanstvo i svi su ovi hrabri vojnici bili e, u EU misiji na rogu Afrike. Pa im izražavamo srdečnu dobrodošlicu. I prelazimo na treću točku, a to je e, izvješće komisije e, o Bosni i Hercegovini. Kristijan Preda je izvjestitelj. Izvolite. Hvala predsjedatelju, bit ću jako kratak. Dakle, radi se o izvješću odbora za vanjske poslove. Želio bih e, zamoliti parlament da više ovo izvješće ne unosi u dnevni red prije nego što zastupnici iz Bosne i Hercegovine ne usvoje pravilnik o postupanju za funkcioniranje ACBCA. To je jedina zemlja koja to nema već tri godine pozivamo da se uspostavi taj instrument i mislim da je normalno da se odgodi glasovanje sve do trenutka dok parlament Bosne i Hercegovine ne počne nas shvaćati ozbiljno. Dakle, ja formalno zahtijevam da se glasovanje ne stav, da se ovo izvješće ne stavi na glasovanje dok Bosna i Hercegovina ne odluči doista surađivati s nama. Kristijane, jesam li ja dobro razumio? Ne želite da se o ovome glasuje danas? Da na odboru, ali ne na plenarnom zasjedanju. Dakle, ne šaljemo u plenarno ovo e, dok se e, ne usvoji procedura. Ima li tko kakvog komentara na ovo? Čini se da nema. Pa onda idemo dalje. Amel. Kompromis 2 za, protiv,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 Zatvaram. Odbija se. Kompromis šest. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 64 u dva dijela. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 64. drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. Za, protiv, suzdržani, provjera. Za 74. otvaram glasovanje. One missing, uh, 40 on board. This has been adopted. 29.19. usvaja se. Kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se. 91 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se. 105 za protiv suzdržani usvaja se. 106 za protiv suzdržani usvaja se. 108 za protiv suzdržani usvaja se.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 19 za, protiv suzdržani usvaja se. 20 za, protiv suzdržani usvaja se. 159 u dva dijela, prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se. 159 drugi dio za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 31 za, 21 za, protiv suzdržani usvaja se. Odbije se. Uvijek treba gledati liberale. Petras i drugi, uvijek ih držim na 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv su uzdržani, usvaja se. 25 za, protiv su uzdržani, usvaja se. 26 za, protiv su uzdržani, usvaja se. 27 za, protiv su uzdržani, usvaja se. Uvodna izjava 10 za, protiv uzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv suzdržani, usvaja se. Odbija se. 19 za, protiv, suzdržani. Provjera za 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se uvodne izjave, jedan za protiv suzdržani odbija se, usmena za protiv suzdržani usvaja se, tri za protiv suzdržani odbija se, četiri za protiv suzdržani usvaja se pet, za protiv suzdržani usvaja se šest, za protiv suzdržani usvaja se sedam, sedam se ne razmatra, usvojeni dva. za protiv suzdržani usvoje se Osam za protiv suzdržani provjera za osam. The glasovanjem. Odbija se. Devet za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjera. Ne. I konačno. Za cijelo izvješće otvaram glasovanje. Za cijelo izvješće konačno glasovanje. Ne, devet se, devet je odbijeno. Zatvaram glasovanje. 33 prema 7, 2 su uzdržana, usvojeno. Četvrta točka, protokol o suradnji Evropske eh, zajednice i Kirgijske republike i o pristupanju Republike Hrvatske Europske unije. Dakle, e, gospodin Preda. Dakle, o hrvatskom pristupanju. Jedno glasovanje. Elektronički otvaram. Zatvaram. Usvaja se 40 prema 1. I sad dolazimo do pete točke preporuka vijeća za sklapanje sporazuma između Europske unije i Kirgijske republike. Gospodine Preda, želite li govoriti? Ne. Glasujemo. Amandman 4 za, protiv suzdržani usvaja se 5 za, protiv suzdržani odbija se 6 za, protiv suzdržani usvaja se 7 za, protiv suzdržani provjera za 7. Otvaram glasovanje. It's closed. rejected. Zatvaram, odbija se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 37 za, protiv suzdržani provjera. Za 37. Usvaja se kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 18 za, protiv, suzdržani. Provjera. Gospodin Šolc, 18. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Kompromis 3. Za protiv suzdržani usvaja se 4. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se amandman 32 gospodin Šolc za protiv suzdržani odbija se. 33 za protiv suzdržani odbija se. 34 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. 40 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se osam za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se. 10 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 zaprotiv protiv suzdržani usvaja se. Amandman 63 gospođa Kostaldo za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12 za protiv suzdržani usvaja se. 13 za protiv suzdržani usvaja se. 75 Schaffhausen za protiv suzdržani odbija se 74 <clears throat> za protiv suzdržani 74 provjera otvaram glasovanje zatvaram usvaja se kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se 79 za protiv suzdržani provjera za 79 Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 81 za protiv suzdržani, usvaja se. 15 za protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani, usvaja se. I glasovanje za mišljenje. Izvolite. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 40 prema 1, 2 suzdržana. Šesta točka. Smjernice u e, vezi slobode vjeroispovijesti izvan Evropske unije. Andrzej Žip, izvolite, želite li se javiti za riječ? Ne, nema ga. Duga lista za glasovanje. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 se ne razmatra, kompromis 3 e, usvaja se. Amandman 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, provjera za 81. Otvaram glasovanje. 21, 21. odbija se. 82 za protiv suzdržani. Provjera za 82. It's closed. Zatvaram. I to se jednako tako odbija. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. 98, gospodin Đib. zaprotiv suzdržani usvaja se provjera za 98. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Sasvim jasno da je usvojeno. Kompromis 7. Zaprotiv suzdržani usvaja se. 104. Zaprotiv suzdržani usvaja se.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 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 163, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 164. Se ne razmatra? Ne. Schaffhauser za protiv suzdržani odbija se 165 164 je odbijeno 165 za protiv suzdržani provjera za 165 Dobro jutro Tomaš Zatvorim. Usvaja se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 Check. Okay, we'll check 191. Provjera za 191. <laughs> Door closed. Zatvoram. Odbija se 43 prema 1. So, then 192 in favor. 192 za, protiv suzdržani. Provjera. 192 provjera. Zatvaram. Usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se. 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 210 za, protiv, suzdržani, provjera za 210. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se 19. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Provjera za 15. It's been adopted. Usvaja se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se 17. za, protiv, suzdržani, odbija se 18. Se ne razmatram. ali 17 smo odbili. Pa 18 e, da protiv uzdržani. usvoja se. Provjera? Može. Otvaram glasovanje. Yes. It's been adopted. Usvaja se. Kristijan, vidim Kompromis 20. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27. Gospodin Kan. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. Mišel. Za, protiv, suzdržani, Provjera amandman 31. Otvaram glasovanjem. Zatvaram. Usvojeno je. Kompromis 32 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 41 za protiv suzdržani usvaja se. 42 za protiv suzdržani. Provjera e, za 42 gospođa Beržija. Izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 43. za protiv suzdržani odbija se. 44. za protiv suzdržani odbija se. 45. provjera. 44. 44 provjera. Oh, Zatvaram. Usvaja se. 45 sada. Za protiv suzdržani Ponovno provjera. 45. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno je. Uvodne izjave. Amandmani 1 za protiv suzdržani odbija se. 2 za protiv suzdržani usvaja se. 3 ne glasuje se. 4 za protiv suzdržani usvaja se. 5 za protiv, suzdržani, provjera, provjera za pet. Zatvaram glasovanje, odbija se. Šest za, protiv, suzdržani i provjera za šest. Otvaram, zatvaram, odbijeno. Sedam povučeno, osam, gospođa Brža, za, protiv, suzdržani, Provjera. Zatvaram. Usvojeno devet, eh, gospodin Sole, za protiv suzdržani. Usvaja se usmeni amandman za protiv suzdržani. Usvaja se i konačno glasovanje. Otvaram. Zatvaram. 41 naprava 1, 2 suzdržana, usvojeno. I već smo na točki sedmoj. Uspavljanje Fonda za azil i migracije. Izvijestite za ovo mišljenje potpredsjednik e, gospodin Vistizen. Anders, e, jesi li ovdje i želiš li riječ? Okay. I'm supposed to inform Dakle, evo, trebao sam izvijestiti kolege da ako se amandman 125 usvoji, 126 se ne razmatra. So, we begin with the vote on... Počinjemo sa glasanjem o nacrtu mišljenja. Imamo puno toga. Okay. Amendment number 10 in favor. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. It's closed. Zatvaram. Adopted. Usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani. Da, ovo će biti zanimljivo. Otvaram glasanje. E, četiri glasa nam e, nedostaje, međutim jedno je usvojeno. 78 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo elektronički. Close. Zatvaram. Odbija se. 79 gospođa Veržija za, protiv, suzdržani odbija se. 18 za, protiv, suzdržani odbija se. 81 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 82 za, protiv, suzdržani. Provjera 82. The vote is open. Air eh, closed. It's been adopted. E, usvaja se 83 za, protiv, suzdržani. Provjera 83. Zatvaram odbija se, 84 za, protiv suzdržani odbija se, 85 za, protiv suzdržani odbija se, kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se, 90 za, protiv suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Provjera. 92, Lopez, otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, provjera 96, otvaram glasanje. It's closed. Zatvaram. Odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A, amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv suzdržani odbija se, 105 za, protiv suzdržani odbija se, 106 za, protiv suzdržani odbija se, 107 za, protiv suzdržani odbija se, kompromis 7 za, protiv suzdržani odbija se, 111 za, protiv suzdržani odbija se, 112 za, protiv suzdržani provjera, otvaram glasanje. The Zatvaram. Odbija se. Pet, e, gospodin Vistis, za, protiv, suzdržani, odbija se, 113 za, protiv, suzdržani, odbija se, 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, 114, provjeram elektronički, otvaram. The is closed. Zatvaram, usvaja se. Ehm, evo i dođenje našim gostima. 115. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Uvijek knap, jutro se, usvaja se. 118 za, protiv suzdržani usvaja se, 119 za, protiv suzdržani odbija se, 120 za, protiv suzdržani usvaja se, 121 za, protiv suzdržani odbija se, 122 za, protiv suzdržani usvaja se, 123 za, protiv. E, nemam dobar popis, nešto na mom popisu nije u redu. Aj, ne znam, možda imam i za krivo izvješće, ali dobro. kolege, pp e popis nije ispravan, nego sada smo na 124, gospođa Mudi, e tu smo. Za, protiv, suzdržani, provjera 124. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Ah, and now 125 je sada za, protiv, Suzdržani? Odbije se. Provjera 125 elektronički. Zatvaram odbije se 126 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 126, otvaram.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 Usvaja se. Kamo je ponovno nestao moj popis? Okay, I don't care. Here? So, 120. 127 smo usvojili 128 za, protiv, suzdržani, odbije se. 129 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 129. Zatvaram glasanje. Odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135 za, ne, provjera za 134 prije toga. Zatvaram glasanje. Odbija se. 135 za, protiv suzdržani odbija se, 136 gospođu Mudi za, protiv suzdržani usvaja se, 137 za, protiv suzdržani provjera, 137 otvaram. Zatvaram, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani. Provjera za 139, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6, 7 i 8 skupno za, protiv, suzdržani, odbija se. 144 do 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 145 do 151 za, protiv, suzdržani odbija se. 143 do 150 za, protiv, suzdržani odbija se. E, provjeravamo još jednom elektronički, otvaram glasanje. Usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, odbija se. 155 za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. 157, otvaram glasanje. Zatvaram.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 163 za, protiv suzdržani usvojeno. 164 za, protiv suzdržani odbijeno. 165 za, protiv suzdržani usvojeno. Odbija se. Ne, 165 ćemo ipak provjeriti. Otvaram glasanje elektronički. Zatvaramo, odbija se. 166 za, protiv, suzdržani odbija se. 167 za, protiv, suzdržani odbija se. 9 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 168 za, protiv, suzdržani odbija se. 69 160 za, 9 za, protiv, suzdržani odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 170, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 171. 71, gospođa Vežija. za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 za, protiv, suzdržani, Sva se. 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. O mišljenju je doista bitka između Vistizen i Veržija 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se, ali provjeravamo 181. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 185 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, odbija se. 187 za, protiv suzdržani odbija se, 188 za, protiv suzdržani odbija se, 189 za, protiv suzdržani odbija se. A sada uvodne izjave 12 za, protiv suzdržani odbija se, 13 za, protiv suzdržani odbija se, kompromis 1 za, protiv suzdržani usvaja se, 17. E, gospođa Veržija za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 18. E, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 19. Gospodine Pitideo za, protiv, suzdržani. Odbija se. 2 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 20 za, protiv suzdržani usvaja se, 21 za, protiv suzdržani odbija se, 22 za, protiv suzdržani usvaja se, 26 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 3 za, protiv suzdržani usvaja se, 31 veržija za, ne, ne, provjerit ćemo 31. Otvaram glasanje, puno je suzdržanih. Zatvaram. Odbija se. 32 za, protiv, suzdržani osvaja se. 33 za, protiv, suzdržani odbija se. 34 za, protiv, suzdržani odbija se. Provjera 34. Otvaram glasanje. Zatvaram. gospođo Post koja je bila za, onda se usvajam. I spilt my coffee. It's nothing to do with the voting. um, was it the yes? Uh, it Where are we? Compromise four. Kompromis četiri. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 39 39 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 39, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 40, epididija za, protiv, suzdržani odbija se. 41 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 41. verzija provjeravamo. Zatvaram. Odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. 47 otvaram. Thank you. Zatvaram glasanje. Gospođa Post, uh, usvaja se. 48 se ne razmatra, 49 za, protiv suzdržani odbija se, 50 za, protiv suzdržani usvaja se, 51 za, protiv suzdržani usvaja se, 52 za, protiv suzdržani odbija se, 53 za, protiv suzdržani usvaja se, 54 za, protiv suzdržani. Provjeravamo 54, otvaram glasanje. Miss Post, you are decisive. Evo ponovno, gospođa Post odlučuje. E, vi ste za, dakle za 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 3 se ne razmatra. 57, 58 se ne razmatra. Dobro, 59 veđeja za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 brak za, protiv, suzdržani, osvaja se. 61 za, protiv suzdržani usvaja se, 62 za, protiv suzdržani usvaja se, 63 za, protiv suzdržani usvaja se, 64 za, protiv suzdržani odbija se, 65 za, protiv e, suzdržani, ne, 66, oprostite, 66, gospodine Rajman, za, protiv suzdržani odbija se, 65 za, protiv, suzdržani, provjera 65, otvaram. Zatvaram. Usvaja se, hvala gospođi Post. 67 se ne razm... Ne, ne, ne, ne, ne, ne. 67 ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv suzdržane sve se, 68, 9 za, protiv suzdržane odbija se, 70 za, protiv suzdržane odbija se, 71 za, protiv suzdržane sve se, 72 za, protiv suzdržani, provjeravamo 72, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 73 za, protiv suzdržani. Provjeravamo 73. Otvaram. Zatvaram. Odbije se. 74 za, protiv suzdržani usvaja se. 75 za, protiv suzdržani usvaja se. 76 za, protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava je 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I glasamo o cijelom izvješću s izmenama elektronički. Zatvaram. Odbije se 24 sa 19 protiv. Mr. Brock. Gospodine Brock. Hvala, evo samo bih eh, pojasnio glasanje. Dakle, ovaj fond koji se ovdje planira je nešto što me jako veseli, ali bilo bi mi bilo draže da smo imali više konzultacija i više kompromisa, ne ovako kako je to ispalo. Iz tog razloga moramo glasati protiv, to zapravo nema ništa protiv fonda za reći, nego samo eh, postupka na koji smo do ovoga došli. Hvala Brok na ovom objašnjenju. Želi javlja se još neko za riječ? Gospodin Epitedeus. Hvala. Glasovali smo protiv ovog fonda jer nije moguće da ljudi unutar Evropske unije pate kao što su to Grci, oni ekonomski pate, a da istovremeno stavljamo novac na raspolaganje za nezakonite migrante. Hvala, gospodine Epitideos. Imamo li još kolega koji se javljaju za riječ? Anilic. Ich die letzte Wortmeldung. E, znam da e, e, želim odbiti posljednje ove riječi ovdje apsolutno i odbijam da ovo što je rekao gospodin Brok da nisu postignuti kompromisi. Mislim zapravo je to loši znak za naš odbor i parlament da smo danas došli do toga da odbijamo ovdje ovo izvješće. Vielen Dank. Dobro, hvala. Gospodin hvala predsjedniče. To je samo izjava Aldea. Mi smo glasovali za ovaj fond, ali izgubili smo glasovanje. Zapravo nama se ne sviđa način na koji je sastavljeno ovo mišljenje. Bilo je jako malo konsultacija, ako ih je uopće bilo. EPP, SD i mi i GUE. Mi smo imali zajedničko mišljenje o nekim kompromisima, ali to nije bilo dovoljno. Da je mišljenje usvojeno, mi bismo tražili da se ovaj dio sa obrazloženjem u mišljenju e, i sa izjavama briše, ali to nismo onda zatražili zato što smo izgubili glasovanje. Fond je potreban Mm, i ovo što smo izglasali doista je žalosno. ok Well, Ok, hvala. Ako sam dobro shvatio, današnje mišljenje nije usvojeno, što znači da mi kao AFET nećemo slati naše mišljenje Libeu. I e, poštovani kolege, ja ne znam e, kako stoji situacija sa rokovima za amandmane u Libeu, ali ako je nešto moguće, onda bismo to trebali, ako je nešto moguće učiniti, onda to treba učiniti u odboru za Libe. Već je gotovo, ma ne, ovdje je gotovo, ovdje je gotovo. Nemamo glasovanje, nemamo glasove. Od kada je glasovanje u Libeu? Aha. Okay. Then you are in... Dakle, evo, kolege, sad ste obavišteni i sada dolazimo do posljednjeg glasovanja danas, a to je točka 8. Uspostava u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama instrumenta za financijsku potporu području upravljanja granicama i viza. Izvjestitelj za ovo mišljenje je Edward Kukan. Hajdemo glasovati. Ovo je sjajno mišljenje. Krećemo na prvo skupno glasovanje, dakle od 64 do 116. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. Madame Post has gone. Nema gospođe Post. It doesn't change. Ništa se ne mijenja. 45. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 46. Za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 47 za, protiv, suzdržani. Ja bih rekao da je usvojeno, ali provjerimo. Otvaramo glasovanje. 47. 47. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 48. se ne razmatra. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, provjera. 50. Otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 51 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 52 za, protiv, suzdržani, provjera 52. Zatvaram. Usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaramo glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 55 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 56 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 57 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 58 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 59 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 60 za, protiv, suzdržani, provjera. Bilar. Zatvoreno glasovanje. Odbacuje se. 61 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 62 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 63 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. otvorem glasovanje. Zatvoram, odbacuje se. E, gospođo Veržija, bili ste jako zaposleni. 65 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 66 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 67 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 72 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 73 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 74 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 75 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 76 za, protiv, protiv, suzdržani, odbacuje se 77 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 78 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 80 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera za 80, vidimo što će liberali učiniti. Mislim da su glasovali za. Odbacuje se. 81 za. Protiv suzdržani usvaja se. 82 za. Protiv. Provjera 82. Mislim da smo imali većinu, ali sad ćemo provjeriti. Usvaja se. 83 za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 84 za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 85 za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 86 za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 87 za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 88 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 88. Provjera 88. Usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Devedeset za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se ili odbacuje? 95 provjera. Nije jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se 98 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se 101 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 102 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 103 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 104 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 105 za, protiv suzdržani odbacuje se 106 za, protiv suzdržani odbacuje se 107 za, protiv suzdržani odbacuje se gospodin Kukan 2 protiv suzdržani usvaja se 108 za, protiv suzdržani provjera za 108 odbacuje se 109 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 110 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 111 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera, otvaram glasovanje. Vote is open. Closed. It's rejected. 113 in favor.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 Fito 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. 129 provjera. Three missing. Nedostaje nam troja. Odbacuje se. 130 za, protiv, suzdržani. Ništa ne kažu liberali. 130. Ako ništa ne kažu liberali, moramo glasovati elektronički. Otvoreno glasovanje. Zatvoramo glasovanje. Odbacuje se. 131 za, protiv, suzdržani. Provjera 131. Zatvoramo glasovanje jasno je odbačeno. 132 za, protiv, suzdržani, e, odbacuje se 133 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 134 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 135 za, protiv, suzdržani, pa, odbacuje se 136 za, a provjera, provjera. Odbacuje se. 136 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 137 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 138 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 139 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 140 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 141 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 142 za, protiv suzdržani odbac usvaja se 143 za protiv suzdržani odbacuje se 144 za protiv suzdržani odbacuje se 145 za protiv suzdržani odbacuje se 146 za protiv suzdržani odbacuje se 147 za protiv suzdržani odbacuje se 148 za protiv suzdržani odbacuje se 149 za protiv suzdržani odbacuje se 150 za, protiv, suzdržani usvaja se, 151 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 152 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 153 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 154 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 155 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 156 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 157 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 158 za, protiv suzdržani odbacuje se 159 za protiv suzdržani odbacuje se e sada smo došli do nevjerojatnog broja uvodnih izjava Dakle, amandman 5 za, protiv suzdržani odbacuje se 6 za, protiv suzdržani usvaja se 7 za, protiv suzdržani provjera za 7. Otvorimo glasovanje. Fito broj 7. Zatvaram glasovanje. Jasno se odbacuje. Osam. za protiv suzdržani odbacuje se, 9 za protiv suzdržani odbacuje se, Deset. za protiv suzdržani odbacuje se, provjera za deset. otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbacuje se. 11 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 12 za protiv suzdržani odbacuje se 13 za protiv suzdržani odbacuje se 14 za protiv suzdržani odbacuje se 15 za protiv suzdržani odbacuje se 16 za protiv suzdržani usvaja se 17 za protiv suzdržani usvaja se 18 za protiv, suzdržani, odbacuje se. 19 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 20 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 21 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 22 2 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 23 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 24 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 25 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 26 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 27 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 28 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 29 za, i 29.30. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 31 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 32 za, protiv, suzdržani, odbacuje Usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 34 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 35 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 36 za, protiv, suzdržani, provjera za 36. Otvaram glasovanjem Zatvaram glasovanje, odbacuje se. Broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 38 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 39. 38 provjera. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Elmara nema, otišao je. Trideset devet gospođa Veržija za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Četrdeset za, protiv, suzdržani, usvoje se. Četrdeset jedan za, protiv, suzdržani, odbacuje se. četrdeset dva za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 43 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. A sada imamo još dva glasovanja. Gospodine Preda, samo želim čestitati gospođu Veržija zato što je podnijela 113 amandmana. Mislim da je to stvarno rekord našeg odbora. C'est toujours un plaisir d'avoir les félicitations. Da, uvijek je lijepo čuti čestitke gospodine Preda. Ok. Une nouvelle amitié. Evo imamo novo prijateljstvo. Nismo glasali 43. Imamo još jer... Jesmo li? Da, ne, jesmo. Dakle, ostaje nam još samo broj četiri. Franculika, Za. Protiv. Suzdržani. usvaje se. I sada idemo na elektroničko glasovanje nacrta mišljenja sa ovim izmjenama. The and Zatvaram glasovanje i usvojeno je 34 glasova za, 4 protiv Hvala lijepo kolege na sudjelovanje u glasovanju. Evo, ovo je trajalo 15 minuta dulje nego što smo očekivali, a sada imam veliku čast predati predsjedanje gospodinu Vojtu. Evo, za tri minute nastavljamo sastanak. Good morning I ja vam želim dobro jutro. Nisam po prvi put predsjedatelj, ali nekako je takav osjećaj. Da, gospodine Preda, sad ćete mene morati trpjeti. Još barem sat vremena. Dakle, nastavljamo E, o s izvješćem o Turkmenistanu, partnerstvo s Turkmenistanom e, i suradnja. E, gospođa Manesku, izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Gospođa je Mogherini najavila da će u Turkmenistanu Europska unija otvoriti predstavništvo i zahtjev Europskog parlamenta naišao je na pozitivan odgovor i namjera je s Turkmenistanom surađivati na sigurnosti, ljudskim pravima, vladavini prava, energetici i promjeni klime te e, pojačati e, sektorski dijalog s Turkmenistanom i ovaj bi nam e, postupak e, omogućio e, da radimo na nekoliko elemenata. Prvo kratkoročni ciljevi, zatim politički sustav, vladavina prava, upravljanje i praćenje i mehanizam za praćenje ljudskih prava kako je predložila gospođa Mogherini. Nadam se da ćemo naći zajedničku e, politički interes sa drugim klubovima i definirati s Turkmenistanom buduću suradnju i da ćemo periodički revidirati i procjenjivati napredak te e, ići dalje e, s postupkom pristanka. Molim e, kolege kao i izvjestitelje u sjeni da upute amandmane i vjerujem da ćemo imati doista dobru suradnju i dobiti e, dobar tekst. Rok za amandmane je 11. prosinca u 11 sati. Hvala vam. Thank uh, Manescu. Hvala gospođo Manesku. Podsjećam vas sve da jako kasnimo radi dugog glasovanja, te da sve trebamo do 10.15 završiti i ovo izvješće i sljedeće da bismo održali zajednički sastanak sa odborom DEVE. Već ste rekli sve o rokovima, pa Evo, gospodin Ali želi e, nešto reći. Nema više od dvije minute. Ja sam izvjestitelj u sjeni za Alde. E, gospođo Manesku, ja vam čestitam na izvješću koje e, na jedan uravnotežen način opisuje odnose između Europske unije i Turkmenistana, Turkmenistana uz E, uspostavu kratkoročnih ciljeva za e, održiv razvoj. Prvo, što se tiče e, ljudskih prava, mi imamo, zabilježili smo pozitivne korake. 2016. je imenovan prvi pučki pravopranitelj i imamo međutim rast korak između zakonodavstva koje je usvojeno u Turkmenistanu i njegove provedbe. Jednako tako i e, sve e, tri grane vlasti trebaju surađivati na provedbi e, ovih zakona u skladu s demokratskim principima a sve da bi se uspostavila pluralistička demokracija. U Turkmenistanu ima različitih problema, ne možemo zapostaviti e, niti e, praćenje koje bi se trebalo odvijeti s međunarodne razine e, i 2017. godine strani su diplomati e, kritizirali e, Turkmenistan zbog toga što nije bio voljan prihvatiti ovakve mehanizme nadzora. Ali e, Turkmenistan je važan i radi drugih izazova u regiji poput transnacionalnog organiziranog kriminala, terorizma i tako dalje. ova politika koju vodimo trebala bi, trebala bi promicati regionalni e, na regionalnu suradnju, demokratizaciju i e, stvoriti uvjete za e, sporazum o partnerstvu i suradnji. Gospodin Boris Jerovčević e, će nam se sada obratiti, koji je evo ovdje. I mi pozdravljamo ovo izvješće. I gospođa je Mogherini najavila e, puno predstavništvo e, koje će biti otvoreno tijekom iduće godine što će nam omogućiti bolje praćenje razvoja ljudskih prava u e, Turkmenistanu i unapređivanje dijaloga s turkmenistanskom vladom i provedbu različitih sporazuma koje imamo s Turkmenistanom. Međutim, trebamo biti realni i e, jasno je da se ne može očekivati da promjene nastupe preko noći. Vidjeli smo sličan proces s Uzbekistanom, ali smatramo da imamo dobre temelje za suradnju i odnos i Vjerujem da će regionalna suradnja postati još bolja Pred eh, deset dana održan je ministarski eh, sastanak, Turkmenistan je eh, nazočio i Turkmenistan sudjeluje recimo i u upravljanju vodnim resursima u regiji treba biti realan u pogledu onoga što je moguće postići s Turkmenistanom u kratkom razdoblju. Hvala lijepa. Podsjećam da ćemo opet razmjenu mišljenja imati u 21. siječnja, zatim 4. veljače plenarno 1. ožujka 2019. Sljedeća je točka na dnevnom redu stanje političkih odnosa između Europske unije i Rusije i Imamo nacrt izvješća gospođe Kalnijete. Kao što znate, odnosi s Rusijom posljednjih su godina teški, napeti i imamo naravno sad i kontekst rata u Ukrajini i e, na Krimskom poluotoku i prošlog tjedna, odnosno tjedan prije toga, svjedočili smo eskalaciju u Azovskom moru e, i incidentima koje smo strogo e, osudili e, i zapravo zaprećivanjem prolaza Ukrajini kroz Kerčki tjesnac. Gospođo Kalnijete, izvolite. Gotovo su četiri godine prošle eh, od eh, izvješća e, o stanju odnosa između Europske unije i Rusije. E, I današnji odnosi još e, su u lošoj stanju nego što je to bilo 2015. godine. Rusija je intervenirala u Siriji podržavajući Asadov režim i održavajući vježbe kao što su Zapad 2017. E, kršila je sporazume o kontroli e, kontroli naoružanja i e, vodila na sajber napade protiv europskih društava. Obavještajci Rusije su na evropskom tlu kemijskim oružjem provodili, provodili ubojstva i nema nikakvog napretka na provedbi e, sporazuma iz Minska. E, zatim e, Moskva je provela nelegitimne izbore u Donbasu i imamo zadnje incidente iz Azovskog mora. Sve ovo poziva na ponovnu procjenu odnosa, a ja pozivam na nekoliko stvari u svojem izvješću. Imamo e, zastarjeli e, sporazum između Europske unije i Rusije o partnerstvu i suradnji. E, zatim tu, je, tu su i sankcije i ciljane sankcije. Trebalo bi provesti i akte o zabrani e, viza e, i e, jednako tako govoriti o kršenju ljudskih prava. Energetska politika i strategija međunarodnih odnosa također su važna tema, strateška komunikacija za promicanjem i e, obranu europskih e, politika trebali bi biti prevedeni na ruski. Pet e, načela odnosa s Rusijom uz ono što je usvojeno u ožujku 2016. godine trebalo bi se provoditi i trebalo bi i dalje surađivati na izazovima poput klimatskih promjena, borbe protiv terorizma i sl. Dakle, moramo naći načina da sadašnje napetosti ne eskaliraju i da se ne riskira nesporazum i s Rusijom treba surađivati na sprečavanju sukoba koji uključuju i civilne i vojne zrakoplove, te treba izbjegavati incidente poput onoga u Donbasu i Azovskom moru. Sad smo dakle u fazi izbjegavanja incidenata, a ne e, u većoj mjeri izgradnje dobrih odnosa i suradnje. Dakle trebamo nove veće inicijative što ne znači da e, ne trebamo i dalje nastojati na suradnji, trebamo više kontakata između ljudi na akademskoj i studentskoj razini, e, te trebamo podržati i e, aktiviste za ljudska prava i istraživačko novinarstvo. Europska unija uključena je u bitku između dva seta vrijednosti, autoritarnog sustava i demokratskih vrijednosti. I mogu reći da se veselim uspješnoj raspravi e, i e, očekujem podršku nacrtu izvješća. E, rok je 10. siječnja u 11 sati. U zaključku želim još naglasiti da vrlo rijetko govorim na odboru i smatram da o ovako važnoj e, temi e, mogu evo malo i probiti vremenski okvir. Gospođa Jakonsari se e, ispričava što nije danas s nama, ali e, finski nacionalni dan neovisnosti i vjerujem da ćete razumjeti da nam se nije danas mogla pridružiti. U ime gospođe Jakonsari ja ću e, biti izvjestitelj i vjerujem da je status quo naših odnosa e, s Rusijom došao u jednu pat poziciju te da je opterećen mnogim izazovima, a situacija se ne poboljšava. Neupitno je da je sasvim jasno da naši odnosi s Rusijom se moraju temeljiti na poštivanju međunarodnog prava. U ovako teškoj situaciji trebalo bi održati e, one pozitivne aspekte odnose između Rusije i Europske unije, sjeverno partnerstvo, prekogranična suradnja e, na u arktičkom području i Berencovom moru i nuklearni sporazum s Iranom. Slažem se s izvjestiteljicom da je važno naći e, načina da se umire trenutne napetosti, a bilo bi važno i da obe strane uklone barijere da bi e, naša e, zajednička delegacija za interparlamentarne susrete Rusija i Evropska unija e, opet počne surađivati. I dodajem vašem popisu i e, izazov digitalizacije osobito u pogledu umjetne inteligencije i robotike. I konačno, na popisu e, neriješenih pitanja i izazova ne stoje dvije stvari, a to je ruska podrška e, krajnjoj desnici u Europi i kampanje dezinformiranja. Dakle, to bi e, trebalo rješavati jer Rusija pušta u eter e, lažne vijesti što je neprihvatljivo i neke države e, dobivaju njihovu podršku kao što je Mađarska. Evo, sljedeći govornik, gospodin Predao, je bilo izvješće gospođe Jakon Sarijs. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem našoj izvjestiteljici, kolegici Sandri na odlično obavljenom poslu e, vezano za e, ovo izvješće. Ovdje je riječ o trenutačnim odnosima između Rusije i Europske unije. Svi jako dobro znamo da suradnja sa tom zemljom nije nešto što možemo shvatiti zdravo za gotovo. Teško je zapravo nazvati Putina partnerom s obzirom na zabrinjavajući razvoj događaja posljednjih godina u Rusiji. Saslušali smo i ruskog predsjednika na sastanku G20 u Argentini. On je rekao da će nastaviti rat u Ukrajini dok god ukrajinska vlast ostane na vlasti. Dakle, vrlo se jasno izrazio, izrazio. i na taj način još jedan je pokazao želju Rusije da nastavi sa unilateralnim pristupom, ignorirajući sve međunarodne pozive na mir. Evo, to je trenutačno stanje stvari i e, unatoč ovim okolnostima Europska unija i dalje vjeruje u nastavak suradnje jer je dijalog nešto što je u središtu naših vrijednosti, a to su vrijednosti koje je očito Rusiji teško prihvatiti. Dakle, ja pozdravljam poziv na novi format suradnje sa Rusijom iz ovog izvješća, ali u područjima gdje je to nužno i gdje imamo zajedničke interese. Također trebamo selektivno pristupiti područjima kao što je energetska sigurnost, borba protiv e, terorizma, e, organiziranog kriminala i tako dalje. Ne smijemo također zaboraviti da Rusija nije samo Putin, već je Rusija i ruski narod. I to naglašavam zato što mislim da je naša obveza e, zadržati i očuvati komunikaciju, otvorenu komunikaciju sa ruskim društvom. Samo na taj način moći ćemo pomoći tom društvu u njihovoj borbi za demokraciju, za pravnu državu i za ljudsku ljudska prava i u tom kontekstu kontakti people to people su od ključne važnosti. Dakle, to moramo ohrabrivati i nastavljati. Moramo također podržavati um, aktiviste, odnosno borce za ljudska prava, nezavisne medije, civilno društvo u Rusiji. Evo, na primjer, prošli tjedan, evo, završavam. Bio sam imali smo obilježavanje. Otvorio se zapravo Memorial Human Rights Center. Dakle, sada se čini kao da smo u slijepoj ulici sa, s Rusijom, s obzirom na stav Rusije prema Ukrajini, a, Gruziji i Moldaviji, našim susjedima. Evo, zahvaljujem vam još jedan na vašem razumijevanju. Next, uh, Hvala kolege. Želim e, čestitati Sandri Kalnijete na nacrtu izvješća koje je danas prezentirano na našem odboru. To je važan e, korak i e, tu ima doista puno sadržaja, posebice ove jedne posebne poruke. Na kraju svog mandata ovaj parlament će donijeti jedno važno izvješće koje će sažeti naše aktivnosti i prezentirati političku sliku e, u naših odnosa zapravo s Rusijom. I moram priznati da odnosi Europske unije i Rusije su znatno se pogoršali i krenuli su od strateškog partnerstva, što je možda u jednom trenutku bilo pretjerano ambiciozno i nije bilo dovoljno kritički procijenjeno i vjerojatno je bilo više ovako e, želja nego stvarno stanje odnosa pa do otvorene suprotnosti, suprotnosti i, i zapravo jednog gotovo opozicije i izazivanja sa ruske strane svega onoga što Europska unija u otvorenom dijalogu i temeljem nacionalnog prava te temeljem e, bilateralnih sporazuma, posebice sa susjednim zemljama, znači pokušava postići. No, to nije kraj e, priče rusko djelovanje još uvijek na e, dijelu. A što se tiče kampanje dezinformacije, ono što se događa doista je neprihvatljivo. Dakle, što se događa u medijima, na, na društvenim platformama. To je otvoreni rat protiv europskih e, vrijednosti i objektivnog e, informiranja. I ne, ne smijemo samo slijediti, nego pokušati zapravo biti korak e, unaprijed u tom pogledu. Dakle, e, Želim pozvati na jednu posebice stvar u ovom izvješću i načelno u našem općem e, stajalištu prema takozvanom magnetski aktu za Europu koji bi trebao biti dobar alat za E, kažnjavanje despota i one koji zlorabe ljudska prava diljem svijeta. Dakle, 10. prosinca europski ministri vanjskih poslova sastati će se da rasprave nizozemski prijedlog e, kojim se raspravlja ovaj akt i poziva naše ministre da e, zadrže magnitski sporazum magnitski, odnosno magnitski akt na način E, koji, kako se sada zove. Mislim, to je čovjek koji je bio ubijen e, zbog e, svoje borbe protiv korumpiranog režima u Rusiji. Gospodine se vam molim vas da završite. Dakle, ove četiri zemlje Europske unije koje su usvojile taj akt Ujedinjena kraljevina Estonija, Latvija i Litva, trebalo bi biti dobar primjer koji bi Europska unija trebala slijediti i usvojiti Magnitski akt Hvala gospodine Ostroviću. S ovime zaključujemo razmatranje odnosa Rusija i Europska unija. Podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 10. siječnja 19. u 11. Sljedeća točka je razrešnica za opći proračun 2017. Europske službe za vanjsko djelovanje, gospođa Mudi, izvolite. Hvala. E, ja govorim o ime Nine Gijel koja ne može danas biti ovdje, nažalost. Či znači, prezentiram mišljenja AFETA o razrešnici E, za Europsku službu za vanjsko djelovanje u ime Nina Gil. Što se tiče e, e, ove razrešnice, izvjestiteljica kaže pet stvari. Podcrtava važnost javne demokracije za politike vanjskog djelovanja Europske unije te poziva na investiranje u stratešku komunikaciju Europske službe za vanjsko djelovanje te poboljšanje i racionalizaciju dobrog upravljanja e, financijskim sredstvima za EU promatračke misije za izbore i poziva EAS da razmisli o tome kako poboljšati ograničenu konkurentnost e, između Europske i pružatelja usluga kako bi se smanjili troškovi, te poziva službu za vanjsko djelovanje da iskoristi ekspertizu lokalnog osoblja koje radi u delegacijama Europske unije kako bi se osiguralo da Nove scheme socijalne sigurnosti stupe na snagu 2018. Nadalje, podcrtava da je potrebno više napora kako bi se riješile eh, rodne neravnopravnosti između osoblja EAS-a, EAS posebice u srednjem menadžmentu, te pozdravlja ex post kontrolu koja je po prvi puta uključena za troškove do kraja godine, znači studeni i prosinac, jer stopa grešaka na kraju godine nešto je viša i poziva se da e, riješi to pitanje. E, u ovoj razješnici e, za izvršnu agenciju podcrtava da reprezentativni uzorak je ključan za dobru financijsku nadzor financijskih transakcija te podupire preporuke koje su iznijeli E, revizorski sud, uključujući i Global Europe, te potiče komisiju na brzu provedbu preporuka. Nadalje podupire, ponavlja da treba dobro financijski e, upravljati promatračkim misijama jer to je e, jedna od ključnih stvari u izvješću, te naglašava nedostatak transparentnosti financiranja Europske unije, te poziva na jačanje komplementarnosti djelovanja u raznim instrumentima, te na kraju različnica za komisiju govori o nedovoljnom korištenju uvjetovanosti od strane komisije za podupiranje reformi u Turskoj i naglašava potrebu preusmjeravanja fondova u civilno društvo i više E, korištenje izravnog menadžmenta, upravljanja i poziva komisiju da provede sve preporuke koje je dala ECA što se tiče instrumenta za e, izbjeglice u Turskoj, posebice za potporu projektima i e, potporu udrugama civilnog društva. Ako imate pitanja i e, asistent je ovdje, je do 11. E, prosinca u 11. E, I evo, hvala na strpljenju. Hvala, gospođo Moody. Kristijan, ali najviše dvije minute za EPP. Hvala, predsjedniče. Na svu sreću, nije moja greška. Ja sam želio komentirati obje razrješnice odjednom, prije svega, baš kao što je rekla visoka predstavnica. Dakle, u kontekstu u kojem su proračunska sredstva ograničena, trebamo poboljšati način na koji koristimo novac poreznih obveznika. Također, po, pozdravljam visoku predstavnicu što je preporučila da se preporuke revizorskog suda počnu primjenjivati. Jako je ohrabrujuće što je izvješće revizorskog suda ovoga puta pozitivno, uključujući i ove aspekte koji se odnose na administrativno izvršenje. Mislim da je jako važno ulagati u kapacitete, u konkurentnost. Evo prije dva tjedna organizirao sam jedan okrugli stol koji se bavio Moldavijom i mogli bismo biti učinkoviti, inteligentni, inteligentni a ako e, naravno angažiramo ljude sa terena i koji dobro poznaju situaciju. E, također treba ulagati u e, strategiju diplomacije, ona mora biti učinkovita. stvar je u vidljivosti Europske unije i njezinog financiranja. Mogli bismo to bolje, to bismo mogli bolje djelovati i također Mogli bismo se osloniti i na IPA 3. E, također moramo voditi e, računa o rodnoj ravnopravnosti u SVD-u. E, također sada bih želio nešto reći o razrišnici za Europsku komisiju. Još jedan puta, baš kao i u slučaju SVD-a, Dakle, izvješće Revizorskog suda je pozitivno, dakle trebamo pozvati komisiju sada da primijeni preporuke tog izvješća, no ovdje imamo također problem reprezentativnosti uzoraka koje je odabrao revizorski sud. Moramo provesti analizu kako bismo saznali na koji način se doista novac troši. Što se tiče IPE i što se tiče korištenja tog fonda, o tome je također riječ u izvješću revizorskog suda i e, riječ je o tome kako treba poboljšati administrativne kapacitete koji koriste ove fondove. I također e, trebamo imati pokazatelje koji su mjerljivi kako bismo znali o kakvim se doista kapacitetima radi. Važna je i politička volja zemalja, kandidata ili potencijalnih zemalja kandidata da se poboljšaju ti administrativni kapaciteti. A što se tiče proračuna, mislim da će komisija sada biti stroža i da će voditi računa o tome kada će uvjeti biti da će svi uvjeti biti ispunjeni da bi se koristili ti fondovi. Također imam iskustvo koje mi ukazuje na to da bi komisija i ESVD trebali zajedno sjesti za stol kako bi razmislili bi, što bi se moglo poboljšati. To su naravno instrumenti za izbjeglicu u Turskoj, treba također poboljšati kapacitete u Nigeru i u Maliju. Onda što se tiče arhitekture sigurnosti u Africi, na tome također treba raditi. Gospodine Preda, govornik je prekinut. Thank you very much. And then I'll call upon Mr. Gospodin Probat ću brzo, pa ću samo zahvaliti izvjestitelju i reći da se izvjestiteljici Imat ćemo amandmane za četiri stvari. Prvo, promatračke misije koje treba bolje upravljati. Drugo, htjeli bismo veću referencu na važnost zemalja članica jer su oni imaju primarnu ulogu u provedbi vanjske politike za Europsku uniju. Treće, mislimo da e, će otvaranje ove e, e, task force biti još e, Pandorina kutija, ali treba pogledati još i druge vrste zastupanja kojima će možda teško e, biti upravljati ovdje, a zatim dati ćemo e, amandmane za Tursku i pristupni fond i nadamo se da ćemo uspjeći postići dobre kompromise. Hvala gospodine Visesen, rok za amandmane 11.12. Evo samo kratko. Što se tiče različnice za 2017. Jedan e, aspekt samo koji e, je bio predmetom kritične opaske Nine Gill e, što se tiče promatračkih misija za izbore i govorilo se o Sun Financial Managementu i tako. Dakle, mislim da u tom području bismo trebali podupriti dosadašnju praksu. E, mislim zapravo najvažnija, najvažnija značajka ovog je brzina postupka e, nabave i okolnosti su, kakve su takve, kakve već jesu na terenu, znam da to obično košta, ali zemlje u kojima se ja bila, recimo u Pakistanu ili tako dalje, na primjer morali smo iznajmiti oklopljena vozila, to svakako košta nešto, no naša politika u praćanju izbora i jačanju demokracije doista je djelotvorna i, ne bismo sada trebali e, tu sada zatvarati e, sredstva ili na neki način tu onemogućavati sredstva kako ne bismo e, premašili metu ovdje u ovom području. Hvala Mihajlu Galeru. Ovime smo zaključili raspravu o općem proračunu Europske unije, a sljedeća točka sada je prvo razmatranje nacrta izvješća o jačanju kapaciteta Europske unije za E, sprečavanje sukoba i posredovanje. Saraja Post, izvjestiteljica, no podsjećam te vas također sve da ćemo daljnju raspravu o ovoj temi imati kada ćemo imati više vremena. Danas baš nemamo svoje vreme na raspolaganju, pa evo molim Saraju da isto pokuša što je kreće moguće. Dobro, hvala. Ovo nije baš lako biti kratak po ovom pitanju, ali pokušat ću. Prije svega, evo, da ga što mogu prezentirati nacrt izvješća o izgradnji kapaciteta EU za sprečavanje sukoba i posredovanje. I gledajući sve danas, slažemo se da prevencija sukoba i medijacija je važno pitanje za Europsku uniju. Ne samo za promicanje, nego i povećanje napora u ovom području. Prevencija sukoba dio je razloga za postojanje Europske unije rezon d'etre gdje je Europska unija zapravo zamišljena kao način sprečavanja sukoba između država. Zapravo ona je mirovni projekt. Stoga je nužno da Europska unija e, dalje jača te kapacitete sprečavanja kapaciteta, ne sprečavanja sukoba i jačanje kapaciteta za posredovanje. Znači, kako jačati europske institucije i njihovu također koherenciju u području prevencije. Tekom izvješća jasno su e, svi uključeni dionici rekli da moramo povezati e, naš rad u većoj mjeri da moramo obaviti posao. Također ključno za izvješće je agenda za žene, mir i sigurnost koja svakako ima transformativni potencijal, a osim toga je i snažan alat za e, prelazak na, sa ekskluzivnog na e, demokratsko odlučivanje i na održivi mir. EU je predana ovoj agendi, a ovo izvješće je jasan posjetnik i doprinos e, ovoj prednosti Europske unije. Europska unija igra važnu ulogu u svijetu danas kao ključni doprinositelj međunarodnim organizacijama i donator E, što zbog velike količine trgovine koju e, imamo sa drugim zemljama. No, tu je također povezana i odgovornost za djelovanje za mir i promicanje pravednog i fer razvoja za sve. Moramo iskoristiti vanjske, instrumente vanjskog financiranja na bolji način, jer e, oni znatno mogu doprinijeti preventivnom radu E, također trebamo jačati naše napore i drago mi je što mogu reći da je to nešto što je pokazala i visoka predstavnica u nekoliko prilika. Također i parlament sve više e, poduzima, e, jača svoju ulogu parlamentarnoj demokraciji i njeznom jačanju. U svom radu na sprečavanju konflikata važno je fokusirati se na žene jer žene su najveće žrtve sukoba, a kao i one dionice koji su najčešće isključeni iz preventivnog djelovanja. Ovaj duboki paradoks je nešto što, za što e, prema čemu Europska unija mora zauzeti jasan stav, jer to podopire uspješnost e, provedenog reda. Znači jasno pozivam e, na žene i međusekcijsku analizu e, rodne ravnopravnosti u svim radovim, u svom djelovanju na sprečavanju sukoba kao i da nam je za to potrebno odgovarajuće financiranje. Trebamo utvrditi zajedničke dugoročne prioritete i jačati sveobuhvatnu arhitekturu te učiniti više i bolje. E, kako bismo e, krenuli u pravom smjeru, moje su preporuke sljedeće trebamo uspostaviti e, visoki odbor e, za promicanje medijacije e, za koordinaciju među institucijama, jačati rodnu osviještenost te jačanje proaktivnosti Europske unije i ranog alertiranja. Također pozivam, posebno, pozivam za uspostavu E, EU poslanika za mir, kada pokažemo da je mir naš prioritet i na njemu raditi interinstitucionalno, znači putem i radnih skupina task force i na drugi način, te također pozivam na uspostavljanje radne skupine vijeća za sprečavanje sukoba i medijaciju. Služba za vanjsko djelovanje mora dalje razvijati svoje alate za sprečavanje sukoba kao i jačanje e, razvoja kapaciteta po pitanjima, rodnim pitanjima i pitanjima sprečavanja sukoba. Također, treba sustavno prikupljati, upravljati i diseminirati znanja. Znanje iz područja sprečavanja sukoba je nešto što treba dijeliti među institucijama. Također, službe za vanjsko djelovanje treba analizirati sukopi iz rodne perspektive – Europska unija mora osigurati da zbog nedostatka perspektive i analize ne produbimo sukobe, te također uključiti i rodnu dimenziju u preventativnom radu. Na svijetu, svijetu danas treba e, razmišljanje o e, temeljnim uzrocima kriza i njihovom rješavanju. To posebice znači fokus na ljudska prava, vladavinu prava, pravosudnu reformu i podupiranjem i uključivanjem civilnog društva kao i rodnih programa. Sve su to e, temeljno važni aspekti za preventivno djelovanje u području sukoba, te pozivam e, komisiju da bude svjesna da uključi rodnu perspektivu u svo svoje djelovanje u tom području. EU e, želi sveobuhvatnu prevenciju sukoba, posebice u zemljama ne Europske unije. E, naime, diplomacija i medijacija mogu dati rezultate i u najizazovnim međunarodnim situacijama. Još minutu. Molim. For the European Parliament. What? No, one, minute. Yeah. For the European Parliament, Europskom parlamentu je dalje, bitno dalje se temeljiti na uspjesima koji su već postignuti u medijaciji i dijalogu. Također potrebna nam je struktura za jačanje koordinacije između dionika i tu bi potpredsjednik trebao biti e, odgovoran za koordinaciju medijacije i posredovanja, te također e, omogućavanja dijaloga. I na kraju, doista smatram da Europska unija mora alocirati pravu količinu financijskih sredstava te da nam je potreban proračun koji će omogućiti da se političke ambicije provedu u djelo, a uključujući e, proračun temeljem roda e, i e, također odgovarajuće financiranje kadrovskih resursa. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Preda je obećao da će vrlo kratko. Da vidimo može li to. Kao i obećano, predsjedniče. Dakle, ja vam ovdje sada predstavljam ono što je moj kolega Danjean želio reći. Nažalost, on danas nije ovdje. Cilj ovog izvješća jest predložiti preporuke da bi se za pojačavanje kapaciteta Unije. Tekst je sjajan govori o diplomaciji Unije, o sprečavanju konflikata i posredovanju. I, no, postavlja se pitanje dodane vrijednosti ovog izvješća. Nisam siguran je li ovo izvješće uopće relevantno. Sam tekst je problematičan. On govori o politici prevencije konflikta isključivo iz perspektive rodne ravnopravnosti. Dakle, govori e, o analizi e, konflikata iz rodne perspektive. I e, stoji da Evropska unija samo iz tog ugla treba razmatrati rješavanje konflikta. Ja smatram da je to vrlo ograničavajuće. Eto, hvala na pažnje. Hvala lijepo, gospodine Preda. A sada gospodin Kukan ima na raspolaganju i jednu minutu. Hvala predsjedatelju. Ja sam bio uključen u posredovanje, radio sam u tom području i moram nešto reći. Žao mi je što sam propustio prezentaciju naše kolegice Soraje, ali vrlo kratko ću reći da je jako dobro da razgovaramo o ovom pitanju. Ovo je jako važno i važno je da pripremamo izvješće o ovim pitanjima. Iz mog iskustva dugi sukobi i trajni sukobi, kao što su oni u susjedstvu i u balkanskim zemljama, zahtijevaju veći politički angažman kroz povećanje posredovanja i sprječavanje sukoba i kriza. Ja pozdravljam nacrt izvješća koji donosi jasan okvir za, za u politiku i ja sam siguran da Europska unija ima dovoljne kapacitete da implementira neke od ovih politika i strategiju brzog djelovanja. Nemojmo zaboraviti i dijalog Jean ne ne bismo ga trebali zaboraviti, sjetimo se samo da nam je bio od velike koristi u Makedoniji. Dakle, vratimo se toj vrsti dijaloga. Hvala lijepo gospodine Kukan i svima zahvaljujem na doprinosu. E, gospođo Post, željeli ste reagirati, ali imate samo 30 sekundi. Ne, ne, nemam što dodati. Samo želim reći da se veselim uh, tome da ovo izvješće što prije izvedemo na svjetlo dana i hvala lijepo, kaže predsjedajući. Želim vas samo podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 10. siječnja. A sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda i pozdravljam Lindu Beckham. Evo, Dobrodošli na zajednički sastanak AFETA i DEVE. E, govorit ćemo o uspostavi instrumente za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Dakle, radi se o dosjeu koji je dodijeljen objema odborima. Imamo također postupak zajedničkog razmatranja, tako da ćemo nastaviti raditi na ovom failu u okviru oba odbora. Vi znate da je ovaj postupak, dakle postupak, zajednički postupak odbora je jako važan i mi, ćemo, mi bismo sada trebali vidjeti na koji način ćemo pomagati trećim zemljama u okviru ovog instrumenta. Ovdje je riječ o iznosima od 19 milijuna preko 200 stranica i to će biti temelj za današnju raspravu. Budući da imamo jako ograničeno vrijeme za ovu raspravu, ja ću sada odmah dati riječ a, Lindy koja je predsjednica odbora za razvoj.